Prego, Maria uh, uh, Prime Minister, dear uh, e, Dobrodošla gospođo premijerka. Rumunjsko predsjedanje će biti prvo predsjedanje vaše države u Europskoj uniji i to će biti predsjedanje tijekom kojeg će biti održani e, europski izbori, a to znači da će to biti jako važni izbori. Dozvolite da se sada posebno koncentriram na summit u Sibiju, zato što će taj summit biti zadnja naša mogućnost da svim građanima pokažemo, projeciramo Europu kakvu mi vidimo i kako želimo ostvariti prije europskih izbora. Pa dozvolite da vam kažem koja su naše očekivanja, naše želje od tog samita, odnosno koju vrstu Europe želimo prikazati, projecirati na tom samitu. Mi smatramo da vi uvjereni smo zapravo da su vaši prioriteti dobro odabrani i posebno ste težište stavili na koheziju, na više jedinstva među Evropljanima. To je apsolutno ključna riječ. I što se tiče ekonomske i socijalne i političke kohezije, mi vas tu pratimo, tu smo s vama. Mislim da to možete pretvoriti u nešto što je vrlo, vrlo konkretno. Prva stvar je naravno socijalni stup preveden u europsko pravo, europski aki i vrlo snažna financijske instrumenti Europske unije kojim se to prati. Druga stvar je sporazum, ključni sporazum o našem višegodišnjem financijskom okviru, našem sedmogodišnjem proračunu koji je kod nas zapravo trenutno našu središtu naše pozornosti. Jer to bi trebalo za sve evropske zone, a i eurozonu naravno, e, djelovati jednako i objediniti nas. I onda imamo zapravo i treću stvar, a to su evropske vanjske granice. I nadamo se da ćemo i tijekom ovih idućih šest mjeseci vašeg predsjedanja Rumunjsku uključiti u šengenske ugovori, šengenski sporazum. Naravno, to je sve naša vizija koja osim toga uključuje naše istočne partnere e, do kojih je i vama jako stalo, naravno, i koji vas jako okupiraju. Naravno, na taj način, ako to sve učinimo i ostvarimo, onda ćemo moći puno bolje upravljati migracijskim tokovima. I nakon toga još je postoje važno pitanje šta će se dogoditi nakon Brexita to su dakle povijesni izazovi, ali ujedno za vas i povijesne mogućnosti. Sada na jednu minutu gospodin Deva. Gospodine predsjedavajući, mislimo da je sada će biti upravo u rumunjskim rukama, sigurnim rukama Evropska unija tijekom procesa Brexita. Prije dvije godine smo govorili da će to biti jedan kolačić upravo kako će biti jednostavno odraditi Brexit, danas se to pretvorilo u jedan najvreliji mogući krumpir kojeg niko ne može uhvatiti u ruke, a izgleda najgore premijerke Terezi May. Dakle, u donjem domu Britanskog parlamenta e, se vidimo večeras će se održavati ključno glasanje. Međutim, e, moramo paziti da naša premijerka ne e, izgubi sve jer ona pokušava dobiti i osvojiti najbolje, zadržati za Britaniju što se može ali u tako teškoj poziciji da se zapravo nema nikakvog e, prostora za bilo kakvu manipulaciju. Šta god da se dogodi zapravo će biti loše. Mi čekamo da vidimo to glasanje i nadamo se najbolje. Mi molimo za nju, to je jedino što možemo. Hvala sada kolega Ujazdovski na jednu minutu e, e, i zachęcić do tego, żebyśmy... Gospodine predsjedniče, dragi kolege, želim Rumunjskoj e, da ima uspješno predsjedništvo. Vaš e, program je vrlo gust, puno toga treba napraviti i treba pregovarati o proračunu, raspravljati o migracijskoj politici Europske unije. Postoji dakle čitav niz djelatnosti koji su predviđeni u rumunjskom predsjedništvu. Radi se također na kohezijskoj politici ta e, posljednji prioritet meni je posebno važan. Uvjeren sam da će Rumunjska donijeti izvjesnu dozu geopolitičke e, osjeć, geopolitičkog osjećaja za ono što se događa na istoku našeg kontinenta i e, na odnosima s Rusijom. Naravno, glavna vrijednost je poštivanje ljudskih prava i poštivanje pravne države. To je vrlo značajno. Želimo Rumunjskoj uspjeh i da prebrodi poteškoće. Pitanje za vas, želite li prihvatiti to pitanje? Izvolite. Nikolaj. Hvala lijepa sasvim je jasno da će ovo rotirajuće predsjedništvo biti predsjedništvo s mnogo izazova. Nije lako govoriti o budućnosti Europe s obzirom na uvjete i situaciju u kojoj smo danas, naročito kad e, se e, tu e, na horizontu vidi Brexit. Međutim, postoji čitav drugi niz detalja i e, moramo reći da se nalazimo pred velikim izazovima u Europskoj uniji. Jasno je da je situacija s pravnom državom jedan od prioriteta u Rumunjskoj i za Rumunjsku. E, vi ste e, rekli da ćete postaviti pitanje, to nije izjava. Morate samo postaviti pitanje. A, oprostite, nas je dvoje koje imaju prezime Nikolaj. Oprosti, vi ste tražili pitanje da uložite plavi karton. Htjeli ste uputiti pitanje govornici Nikolaj. Ako nemate pitanja, onda je to drugačija situacija. Pa dobro, ako ne, vi ćete govoriti kasnije. A sada zastupnik Hekmark na minutu i pol. gospođo predsjednice, gospođo premijerko. Mislim da je ovo fantastično. Fantastično da Rumunjska sada preuzima predsjedništvo Vijeća Europske unije. To je prvo znak kako brzo se Europska unija razvija. Međutim, na vama je da to doista i bude jedno fantastično predsjedanje. I tu moram naglasiti da vi i vaša vlada morate nesmiljeno voditi borbu protiv korupcije, voditi borbu protiv korupcije kao i svaka druga vlada. Opraštanje, aboliranje korumpiranih političara zato što kažete da su zatvori prekrcani, to jednostavno nije prihvatljivo u Europskoj uniji. Borba protiv korupcije mora biti bez izuzetka dekriminalizacija korupcije ili amnestiranje korupcije zato da biste očuvali svoj poredak, svoju vlast ili vlastitu poziciju jednostavno nije prihvatljivo. Čuo sam da vas je gospodin Bolman naš šef kluba zastupnika socijaldemokrata branio. Mislim da je to upravo sramota za socijaldemokrate. Mislim da je na taj način umanjio vlastitu vrijednost. A vi morate preuzeti sada doista svu odgovornost za to da pružite jamstva za pravnu državu u Rumunjskoj, za očuvanje Rumunjske i nesmiljenu borbu protiv korupcije, jer inače neće biti ništa ni u Europskoj uniji. Prema tome ne smijete izbjegavati tu odgovornost, morate ju nositi. Karta Zastupniče Hekmark, plavi karton za vas, gospodina Frunzulike. Izvolite, gospodine Frunzulika. Stimate coleg, da nu credeți că este o Gospodine kolega, ne mislite li vi da je to prvo sramotno da je danas predsjednik eh, Pučana, gospodin Dol, čestitao predsjedniku Joannisu i rekao mu da će on jako dobro voditi predsjedanje vijećem, iako svi dobro znamo da je ovo turnusno predsjedanje vodi zapravo vlada i, ruski, i prema tome rumunjska premijerka, a ne predsjednik. I nije li to isto tako sramotno da je 21.12. austrijski kancelar Kurz simbolično predao predsjedanje rumunskom predsjedniku Ioannisu, ponovno jedna teška politička greška i istodobno mistifikacija za rumunjske građane kao i europske građane koji međutim imaju pravo na odgovor. E, gospođo predsjedavajuća, mislim da je moj kolega malo se pogubio ovdje, izgubio pravi put, jer ja sam i zapravo promašio temu. Ja sam govorio o problemima korupcije u Rumunjskoj, kao što je to napokon i Transparency International ili Venecijanska komisija, kao što su to oni prokazali i otkrili. I govorili sam o tome da se ne smiju abolirati korumpirani rumunjski ministri kao ministar vanjskih poslova koji je malo prije upravo dao, govorio za BBC. A vi ste govorili o, o, o čestitkama i o formalnim stvarima. Moram vam reći da ja zapravo i nisam toliko zabrinut zbog toga i osim toga što se tiče socijaldemokrata oni će biti sasvim sigurno naši socijaldemokrati i socijalisti iz Europe jednako tako strogi prema rumunjskim zloporabama vlasti kao i sve ostale političke frakcije i stranke jer se jednostavno protiv korupcije mora apsolutno boriti. A sada gospođa Fajon, izvolite zastupnice Fajon. Na minutu. Hvala lijepo. Evo već na samom početku vašeg predsjedanja vi ste pobudili veliku pažnju kod nas Međutim, vjerujem, uvjerena sam da ćete se dokazati tijekom svog predsjedanja. Ja podržavam prioritete vašeg predsjedanja, pogotovo sve ono što ste rekli o Zapadnom Balkanu. Moramo pokazati pozitivne pomake u toj regiji. stoga bih žele čestitati našim kolegama u parlamentu koji su e, imali jedno pozitivno glasanje u parlamentu glede ustava promjene imena, ustavne promjene glede svog imena. Nadam se da će to i u Grčkoj proći. Nadam se da su, mislim da su dovoljno mudri danas svi pa da napokon razriješe taj spor oko imena. Zatim željela bih pozvati sve e, vođe i sve zapravo čelnike političke da budu vrlo pažljivi kako ne bi ugrozili naše institucije i kako

koji se ubrzano mijenja. smatram iznimno važnim to što se rumunjsko predsjedništvo planira pozabaviti upravo ovim pitanjima. pitanje sigurnosti također ne smije ostati u drugom planu. europa nije nesigurna ali nije više ni sigurna kao što je donedavno bila što potvrđuju učestali napadi. zaštita naših granica i naših građana mora nam biti jedan od glavnih prioriteta. hvala lijepa. Hvala zastupnik Marinesku. Hvala gospodine. Da, veliko je to pitanje za mene. Naime, e, rasprava o legislativnim e, dosjejima koji će se rješavati za vrijeme našeg predsjedanja. Pozicija naše E, naše stranke je sljedeća. Ja ću i dalje e, zastupati svoju zemlju i dalje ću raditi na ovim dosjejima. I dalje ćemo raditi znači u rumunskom predstavništvu. Međutim, nećemo prihvaćati mišljenja e, koja idu protiv EU-a, a koji dolaze od liberalnih i socijalističkih stranaka iz Rumunjske. Također moram spomenuti i pitanje prava radnika u Europskoj uniji. Mislim da je važno postići politički konsenzus e, ali ne pod svaku cijenu. Sigurno neću ulaziti u konsenzuse koji bi bili protiv europskih vrijednosti. Što se tuče pristupanja Schengenu, to pitanje ne bi trebalo biti toliko teško. Treba ispraviti greške, treba poslati dotičnim ministrima rezultate i uvjeriti ih da je primanje u Schengen opravdano. Također molim vas da pazite kako ćete u vijeću komunicirati sa drugim ministarstvima. Što se tiče infrastrukture u Rumunjskoj kao što su bolnice i autoputevi, u Rumunjskoj, onda ćete pokazati da se zalažete za Europu. Vaša je dužnost da predstavljate Europu onako kako to žele u Rumunji, a ne većina u rumunjskom parlamentu. Prihvatite mi pitanje gospođe Sari? Um, malo mi je čudno. E, naime, čudno mi je što se ne govori o teškim povredama ljudskih prava Roma u Rumunjskoj. To je jedan od najvećih problema. Je li stvar u tome da se ta situacija tamo popravila, da sada e, se Rome tretira bolje? ili je to jednostavno pitanje ljubaznosti po ovom teškom pitanju? Po mome mišljenju, to je pitanje koje se temelji na nedostatku informacija. Poštovana kolegice, pozivam vas da dođete u Rumunjsku, da dođete u moju regiju gdje su već i drugi kolege bili Dođite nam u posjetu i pogledajte na licu mjesta kakva je situacija. Hvala gospodin Weidenhals. Minutu imate. Svake eh, godine se mijenja predsjedavanje vijećem. To je rutinski postupak na razini Europske unije. Predsjedništvo Rumunjske odstupa od toga Naime, sada zbog izbora za parlament stojimo pod vremenskim pritiskom. E, a drugo, e, puno će se stvari osvijetliti pod, e, rumunskim predsjedanjem. Jedno od najvažnijih pitanja je borba protiv korupcije i velikom je većinom donesena rezolucija kojom se izražavaju zabrinutosti u tom pogledu. Rumunjska će biti pod e, promatrat ćemo Rumunjsku sljedećih pola godine. To je velika šansa. Šansa za to da e, riješite unutarnje probleme uz podršku Europske unije. Mi vjerujemo da Rumunjska može puno toga donijeti e, na razini Europske unije i mi ćemo vam u tome dati podršku.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 Neću iskoristiti niti cijelu minutu, ali želim reći da nakon što se javio zastupnik Bulman prije 20 minuta da sam se htio i javiti dok je predsjedao predsjednik Tajani i to je bilo prije 20 minuta. Naime, unutarnje nas pravilnik nam nalaže e, da e, se sustegnemo od bilo kakvih uvreda i kleveta. A ono što je gospodin Bulman rekao kada je taj e, onu vladu karakterizirao kao fašističku jednostavno predstavlja nepoštivanje ovog parlamenta i e, to je e, vrlo problematično u odnosu na najveći klub zastupnika ovog parlamenta koji je osim svega klub zastupnika samog predsjednika Tajani. Ovaj parlament bi morao odmah po tom pitanju reagirati. Drugo, ne postoji nikakva pravna utemeljenost da se ne da riječ nekome ko se javlja radi pitanja vezane uz poslovnik gospodine predsjedniče. Molim dakle da predsjedniku Tajaniju prenesete da je ova situacija bila neprihvatljiva. Time želim reći ono što je rekao gospodin Pullman, nedostatak reakcije par, e, od strane predsjednika i to da ja nisam dobio riječ. A sad ću započeti moju jednominutnu intervenciju. Hvala. Ne, vi ste imali samo pitanje vezano za Poslovnik. Da, vi ste intervenirali u jednom pitanju i pozvali ste se ovdje na predsjednika Tajanija koji je bio u vijećnici. On e, izvrsno poznaje ovo pitanje. Ja ću mu pitanje prenijeti, ali to je ono što ste vi htjeli reći. Ja sada zastupnik andrije ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepo. E, draga predsjednice vlade, draga Viorika, E, dobrodošla u e, vaš bivši dom. Ja ću sada govoriti u pitanjem za koje je situacija u našeg parlamenta vrlo jasna. Naime, trebamo imati u Europi veći proračun kako bismo se borili za održivi razvoj i borbi protiv e, klimatskih promjena i moramo imati o organizaciju naših teritorija. Vijeće mora shvatiti da ne dođe li do značajnih napredaka po pitanju proračuna, da što se tiče rashoda Europski parlament e, neće odobriti e, e, taj dio mm, proračuna. Možete li nam reći nešto o VFO? Što su to te bitne crte kada govorite o višegodišnjem financijskom okviru i kako namjeravate uzeti u obzir mišljenje parlamenta. Hvala lijepa. Sada zastupnika Mercedes Breso. Hvala. Prije svega želim predsjednici vlade zaželjeti sve najbolje za vaše predsjedanje i zahvaljujem na četiri tematska prioriteta o kojima ste govorili. Ja bih se ovdje usvrnula na prioritet koji je E, teritorijalna konvergencija. Ja mislim e, da niti jedan teritorij ne smije zaostajati u razvoju za drugima. Mislim da je potrebno, kao što smo malo prije rekli u Europskom parlamentu, imati i program za e, teritorije koje zaostaju. To su ruralna i planinska područja primjerice. Imamo ga za urbana područja, ali trebamo imati i za ta druga područja. Želite li vi prihvatiti ovaj prijedlog parlamenta, mogli biste dali i prvu inicijativu koja bi rezultirala u ostvarivanju jednog programa. Mislim da bi za vaše predsjedanje to bilo vrlo važno, jer e, vi ste i na rubnim područjima Europe, imate i planinska područja i ruralna područja i dakle mislim da bi za Rumunjsku to bilo važno a više od 20 milijuna mladih ljudi po prvi puta će glasati na europskim izborima. Što namjeravate napraviti kako bi se oni više angažirali i kako bi izašli na europske izbore? Hvala. Izbore hvala, a sada zastupnik Nika na jednu minutu. E, hvala lijepa. E, hvala ministre, hvala e, poštovani zastupnici. E, najprije čestitke na ovome što ste istaknuli kao prioritete rumunjskog predsjedanja. E, kako se ne bismo zbunili, moram reći da neki od intervencija kolega nisu imali nikakve veze e, sa rumunjskim predsjedanjem nego sa predstojećim izborima. U tom smislu treba shvatiti i gospodina e, Ferhofštata e, u vezi s onim što je govorio. Inače, želim vam puno sreće. E, svim predstavnicima rumunjskog, rumunjske delegacije u Briselu, njih 200, i drugima koji će raditi na tome vaše glavne postavke Europa, kohezije, konvergencije, sigurnosti. E, važno je da radite na tome, to će biti e, nešto po čemu će se Rumunjska zapamtiti u ovom procjedanju. Puno uspjeha! Hvala, a sada zastupnica Toja. Izvolite, Patricija. Hvala lijepa i zaista E, mi je drago da mogu vrlo to postaviti e, rumunjsku predsjednicu vlade koja je bila tako cijenjena u našem parlamentu kao članica kluba zastupnika socijalista i demokrata. E, kolege su ovdje iz mog kluba rekli mnogo toga i ja se time pridružujem. A e, moram reći da se želim osvrnuti na socijalni stup. E, Rumunjska je to stavila kao jedan od prioriteta svog programa. Mislim da treba da Europa u ovoj kritičnoj fazi za europske građane zaista djeluje na tome. E, u nekim državama postoji velika socijalna napetost. Negdje je to jako izraženo, u drugima manje. Ali svima treba Evropa koja će biti bliska, odgovoriti na njihove potrebe. Moramo napraviti puno toga za mlade, za djecu i mi insistiramo puno na jamstvo za djecu u našem klubu. Postoje dakle procijeniti i želje treba i potrebe. Rumunsko predsjedništvo e, morat će raditi na tim pitanjima i zaključiti ih. Hvala sada zastupnik Danti na jednu minutu. Izvolite Nikola. Hvala lijepa i e, predsjednice vlade, dobrodošli ponovno u ovu vječnicu i nećete imati puno vremena da završite u rumunjskom predsjedništvu mnoge e, vrlo e, bitne dosije do kraja ovog parlamentarnog saziva. Vremena nemamo puno pa ću govoriti o unutarnjem tržištu što je jedan od glavnih uspjeha europskih integracija. To svi uviđaju. Međutim, on ima ipak puno slabih točaka i to je posljednjih godina e, dovodilo do mnogih strahova i okomljavanja na Europu. Mi sada osmišljavamo eh, pravila koja će naročito eh, raditi na digitalnoj tranziciji naših društava i našeg gospodarstva. Stoga ću se osvrnuti na jednu važnu temu, a to je uredba o nadzoru tržišta. Drago mi je i nadam se da ću ja u sljedećih nekoliko tjedana pod ruminskim predsjedanjem moći dovršiti rad na tom dosjeu kako bi sve e, što je pokriveno time moglo dobro se kretati po našem tržištu, da bolje štitimo potrošače i da omogućujemo e, lojalno tržišno natjecanje europskim poduzećima. Hvala. Sada za spontano javljanje za riječ imamo 25 kolega koji su javili za riječ. Nećemo moći dati riječ svima, da ćemo riječ deset kolega E, i tako da e, zastupimo sve klubove. Najprije zastupnik Pašku na jednu minutu. Svako predsjedništvo bi se trebalo koncentrirati na tri pitanja. Prvo, treba nastaviti ono što je radilo prethodno predsjedništvo, treba postaviti vlastite ciljeve i biti u skladu s sa Europskom unijom u cijelosti. Rumunjska je predstavila svoje, svoj program i taj program ispunjava tri zahtjeva. Danas je bilo jako puno um, napada, mm, to nam je već poznato od prije. Rumunjska želi ojačati Europsku uniju i želi biti jedan od jakih stupova Europske unije. E, mi ne smijemo ostati jaki samo kao institucija, nego se moramo i truditi svi, svaka država članica, kako bi današnja Europska unija postala Europska unija budućnosti. Rad institucija mora biti povezan s naporima u gospodarstvu, vojnim naporima država članica i drugim naporima, a istovremeno i na razini Europske unije. To nećemo postići ako samo e, idemo za stranačkim interesima, nego samo iskrenom suradnjom među članovima. Hvala. Hvala lijepa, zastupnik Muresan. Hvala gospodine predsjedatelju. E, poštovana gospođo premijerko, dragi kolege, e, prvo rumunjsko predsjedanje vijećem je historijski trenutak za našu zemlju. Zato želim jasno reći da ovo predsjedanje e, će se odvijati na čast rumunjskog naroda. Rumunjski narod je za to spreman. Vidimo da već dvije godine ljudi izlaze na ulice, E, da se bore za europske vrijednosti, da se bore za neovisno pravosuđe i sve to e, čine s europskom zastavom u ruci. Evropsko, e, rumunsko predsjedanje vijećem nas ispunjava ponosom, ali je i velika obveza. Gospođo premijerko, vi morate raditi na europskim temama, dovršiti pitanje višegodišnjeg financijskog okvira. Osiguranje europskog novca osigurat će da se planovi i dalje provode. Što se tiče pitanja Brexita, prema e, današnjem glasovanju koje će biti ćemo usmjeriti i svoje daljnje korake. Europski građani koji se nalaze u Ujedinjenom kraljevstvu moraju imati e, osiguran svoj položaj u budućnosti. Što se tiče istočnog susjedstva, to također mora biti na programu. E, u svakom slučaju, rumunjski narod također od vas očekuje da se bavite ovim temama. E, molim vas, pridržavajte se vremena. E, gospodin Muresan. Hvala, gospodine predsjedatelju. Draga gospođo premijerko, ja ću se osvrnuti na pitanje migracije vijeće bi trebalo e, se biti svjesno svoje odgovornosti jer mnogi se ponašaju kao da se ništa ne događa u vezi s reformom e, Dublina. Imamo veliku e, humanitarnu krizu i u Italiji i u Grčkoj preko Egejskog mora dolaze čitavi valovi migranata. ta slavna solidarnost Europske unije je nešto što je ovaj puta očito ostalo samo na papiru to konačno treba provesti u život. Potrebno je preslojavanje, potrebno e, je e, utvrditi e, kolika sredstva moramo za to iznaći. Trebamo izmjene na, po pitanju Dublina, trebamo ujednačiti pitanje traženja azila i trebamo u sve to uključiti i druga razmišljanja. Tako se živi solidarnost. Hvala zastupnica Grapini na jednu minutu. Uvaženi predstavnici ove vlade, jednostavno hvala svima koji su ste e, uputili povjerenje rumunskom predsjedništvu i sam e, sam bio član vlade i znam e, da će ova vlada dobro raditi. Neću sada komentirati toliko program jer znamo da su svi e, se koncentrirali na ovo. I jednostavno šteta je da kolege koji su ovdje došli sa krivim informacijama koriste sada te krive, lažne informacije. Mi ovdje u parlamentu se puno bavimo lažnim vijestima E, postoje različite kampanje u ovom času, ali to ne znači da trebamo napasti jednu državu zato što je sada obnaša predsjedništvo. Moramo se usmjeriti na ono što moramo napraviti i o tome kako ćemo to napraviti. Govorimo o prioritetima, a ne o stvarima o kojoj nismo sigurne. Želim vam puno uspjeha za vrijeme predsjedništva. I danas smo glasali o vrlo važnom dosjeu na plenarnoj, sada ćemo preći na pregovore i onda ćete vidjeti e, kako će dobro Rumunjska uspjeti. Evo, želim vam sve najbolje. E, hvala gospodine predsjedatelj. Poštovanja gospođo e, premijerko. Drago mi je što vas opet vidimo ovdje. Vi ste ovdje sjedili i kao europska zastupnica. Sjećam se jedne priredbe E, sjećam se kolega iz Rumunjske i Bugarske koji su sudjelovali, a e, tema je bila traženje novih načina suradnje na Balkanu. Nadam se da ćete sada nastaviti raditi na tome i da će suradnja na Balkanu biti dobra. Ono što me brine e, jest kad čujem e, da je Rumunjska loš primjer za recimo pitanja radnog prava, plaće, prava radnika i sl. Mi smo puno godina radili zajedno i znate koji su prioriteti Europskog parlamenta, a to su stupovi socijalnih prava, ljudska prava i zajednički sustav za azil. To bi trebali zapravo biti i vaši vlastiti prioriteti. Želimo vam uspješno predsjedanje i da sve prođe što bolje može. Jaroka, preguli. Hvala sada ja Jaroka na jednu minutu. A uvažene predsjednice vlade, želim vam sve najbolje za vrijeme vašeg predsjedanja i hvala što ste naglasili neke važne stvari. Za nas je među najvažnijim stvarima kohezija koja nije važna samo kod ekonomskih razlika e, među narodima, već i pristupu pravima mm, europskih građana. Prema tome, socijalna i regionalna kohezija iznad su važne. E, mi ćemo ubrti um, oči u vas u sljedećih šest mjeseci jer mislim da imate puno iskustva na tom planu. Jedna ste od najsiromašnijih država članica Europske unije i u tom smislu ste puno toga učinili da promijenite tu situaciju. Hvala pitanju na pitanje o Romima i hvala što je ono rekao gospodin Marinescu. jer mislim da je vrlo važno da se bavimo pitanjima siromašnih. Vi trebate odaslati poruku u Europi da 120 milijuna europljana koji su siromašni, da se njihova situacija u sljedećim godinama treba poboljšati. Hvala dakle što ćete u budućnosti raditi na ovom pitanju. Hvala lijepo, a sada E, zastupnica Joana, izvolite. E, poštovani gospodine predsjedajući, gospođo premijerko, cijenjeni članovi rumunjske vlade, dragi kolege. Nije slučajno da danas 12 godina nakon pristupanja Rumunjske Europskoj uniji e, smo čuli koji su prioriteti rumunjskog predsjedanja. Pritom je Rumunjska Eh, istaknula dvije važne stvari. 169. godišnjica eh, od rođenja našeg poznatog pjesnika eminescua i Dan kulture. Eh, što, kako je nama danas u Europskom parlamentu kao Rumanjima? U trenutku kada naša premijerka ocrtava rumunjsku viziju za Europu, to je treći svečani moment koji moramo spomenuti. I e, to nam je e, poticaj e, zapravo da se osjećamo doista kao djeca Europske unije. Želim iskoristiti ovu priliku i poželjeti vam sve najbolje u predsjedanju, a kolegama želim reći imajte povjerenja u Rumunjsku. Čast je ovdje e, sjediti e, kao rumunjska zastupnica i raditi na dosjejima e, na kojima će raditi sada Rumunjska. Kao potpredsjednica odbora Agri znam da je poljoprivreda jedna od prioriteta Rumunjske i zato vas pitam, gospođo premijerko, što rumunjsko predsjedništvo planira napraviti na tom području. E, posve kratko ću govoriti. E, gospođo premijerko, posljednjih ste mjeseci i vi i članovi vaše vlade kritizirali komisiju. Često ste govorili da se aktivnosti e, njihove baziraju na površnosti, kritizirali ste rezoluciju Europskog parlamenta, rekli ste da neke strane sile manipuliraju vašim izjavama. Kako sada e, mislite surađivati s komisijom i s parlamentom kada ste izazvali toliko nepovjerenja? Već smo čuli glasove nekih Rumunja ovdje u vezi s povjerenjem, odnosno nepovjerenjem u institucije. E, kada govorimo ovdje o prioritetima rumunskog predsjedanja, onda moram reći, reći primjerice da je jedna rumunjska emisija morala prekinuti emitiranje jer su pokazivali slike protesta. Znači da u Rumunjskoj više nemamo slobodu medija. To su stvari koje vas trebaju brinuti, gospođo e, premijerko. Ako ne razmišljate kao Čaušesku, i ako ne želite nas vratiti u, mračna vremena e, gdje je propaganda određivala istinu. E, oduzeta je riječ govorniku. Sada zastupnik Ruonen. Mm, mm, Kiitos puhemies. Romanian puheenjohtajakaudella... Hvala gospodine predsjedatelju za vrijeme rumunjskog e, predsjedanja stavili smo važne točke dnevnog reda na stol i nadam se da ćemo ostvariti e, napredak. Jedna od stvari koju želim spomenuti je zaštita e, zviždača. E, postoje razna kretanja u javnom i privatnom sektoru i kada netko utvrdi da tamo je došlo do zloupotreba, e, potrebno je uspostaviti sustav da se to prijavljuje bez straha. Moramo se moći pouzdati u to, inače e, će se takvi prekršaj ostat će neotkriveni i odvijat će se i dalje. Mislim da je važno posvetiti se pitanju pravnih osnova za e, takvo pitanje. Mislim da e, bi moglo doći do blokade u vijeću. Neke zemlje pokušavaju spriječiti pozitivne rezultate pregovora i pokušavaju spriječiti ostvorivanje e, minimalne zaštite zviždača u Europskoj uniji. Hvala sada posljednji govornik, e, kolegica Hvala gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Preuzimanje e, predsjedništva je vrlo važan događaj. Rumunjska će pokazati cijeloj Europskoj uniji da je sposobna za to, da se pripremila i da je u stanju e, obavljati tu važnu ulogu i raditi na e, važnim europskim pitanjima. Rumunjska ima važnu stratešku poziciju, a također će biti i čimbenik ravnoteže te e, biti most između istoka i zapada. To je važnije nego ikada prije. Važno je da sad pokažemo da smo jedinstveni, važno je da pokažemo solidarnost i to e, na dobrobit svih Rumunja žao mi je zbog onoga što su rekli gospodin e, Ferhofstadt, gospođa Keller. E, mislim da ste vi žrtve manipulacije i vaše su reakcije pogrešne. Šteta što e, ste danas ovako napali rumunjsku vladu. Rumunjska je pravna država i Rumunjska podužava vrijednosti i slobode Rumunja. S druge strane, oni koji e, nešto drugo kažu, zapravo e, se tu radi o protuustavnoj praksi. E, nadamo se da više nećemo biti u režimu provjere sistema pravosuđa i da ćemo pristupiti Schengenu. Riječ sada u ime Europske komisije ima podpredsjednik Ansip. Hvala lijepa. Uvažena predsjednica vlade, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Hvala svima na ovoj vrlo intenzivnoj raspravi. Kao što znamo, za vrijeme rumunjskog predsjedanja Europskom unijom doći će do Brexita, organizirat će se izbori za Europski parlament, a E, traju pregovori o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Istovremeno moramo zaključiti pregovore o 242 prijedloga. Zajedno ćemo odraditi dobar posao. Rekao je to prošlog tjedna predsjednik Klaus Johannis u Bukureštu kada je kolegih povjerenika otišao u Bukurešt, jasno sam vidio da rumunski ministri ozbiljno tome pristupaju. Radujem se dobroj suradnji između Europskog parlamenta, Europske komisije i Rumunjske koja predsjeda Europskom unijom. E, želim puno uspjeha Rumunjskoj za njezino predsjedanje Europskom unijom. Hvala. A sada riječ ima predsjednica vlade. Hvala gospodine predsjedatelju. E, pozorno sam pratila e, izlaganja zastupnika, e, izlaganje mojih bivših kolega u Europskom parlamentu. Iskreno rečeno, očekivala sam prijedloge, očekivala sam rješenja i očekivala sam pozitivni pristup. Svi europski građani koji nas danas gledaju i e, koji prate ovu raspravu trebali bi moći naći odgovore na probleme koji ih muče, na brige koje ih muče. Odgovore na razne probleme koji postoje u različitim zemljama i regijama. Kao što sam već prije jednom rekla, ja nisam došla ovamo da bih se opravdavala. Ovdje i jednako tako i u rumunjskom parlamentu e, govornica se ispravlja. Ovdje u Europskom parlamentu ja sam došla kao premijerka, premijerka zemlje koja e, želi e, biti članica jake Europske unije. Premijerka zemlje koja želi biti blizu građanima svih država članica. Želim zahvaliti potpredsjedniku komisije na lijepim riječima. Hvala na povjerenju koje je Europska komisija e, izrazila prema rumunjskom predsjedništvu. Vaša podrška nam je potrebna i uvjerena sam da ćemo zajedno s Europskom komisijom, s Europskim parlamentom e, se boriti za e, stabilnost, za konsenzus i to oko svih pitanja e, kojima se bavimo i koji su na dnevnom redu e, u Europskoj uniji. Pokušat e, ću naći odgovore na neka pitanja. Moji ministri su iskusni ljudi. Oni su već u sjeni pripremali se za predsjedništvo, već su kontaktirali s predsjednikom komisije i s odborima ovdje u parlamentu, ali i s povjerenicima koji su nadležni za različita područja. Naravno, oslanjamo se i na glavno tajništvo Vijeća Europske unije. Molim vas da iz ove rasprave e, ne odete sa zaključkom e, da nećemo biti na visini zadatka, da nećemo naći e, pozitivna rješenja. Od vas Rumunja koji ste ovdje sam očekivala da vjerujete e, rumunjskom, rumunjskim ministrima da djeluju u skladu s kapacitetima. Naravno, Izražena je i želja da se nađemo i sa drugim premijerima Francuske i drugih zemalja. Naravno, ja sam otvorena prema tim prijedlozima i mislim da e, e, moramo na različitim susretima e, međudržavnim raspravljati o svim tim temama. Kada govorimo o eurozoni, 2018. je odobren plan e, za eurozonu, već su ga i e, tiskali i unutra se vidi koji je smjer. Ako želite imati taj program i plan, naravno mogu vam ga dati na raspolaganje. Zahvaljujem e, predsjedniku kluba zastupnika SND-a. Hvala gospodine Bulman na podršce možete biti uvjereni da ćemo mi e, se boriti za pravnu državu, ali istovremeno ćemo poštivati ljudska prava. Pogotovo mislim na one koji su morali trpjeti i koji su, protiv kojih su donesene pogrešne sudske presude. Što se tiče gospodina Ferhofštata, žao mi je što nije ovdje. E, želim samo reći da su nam poznati izazovi s kojima se moramo suočiti i zbog toga sam se zalagala za konsenzus. Trebamo postupak suodlučivanja, treba nam konsenzus i radit ćemo u tom smjeru. Istovremeno sam očekivala da e, šef kluba zastupnika će imati neke komentare u vezi s europskim programom, a ne e, da će govoriti o unutrašnjopolitički program zemlje koja je upravo preuzela predsjedanje vijećem. Mislim da ovdje moramo govoriti o vjerodostojnosti i da moramo biti informirani. Također, gospodine Ferhofstadt, rado bih čula e, što mislite reći rumunjskoj vladi? Pre, ja bih vam preporučila da Rumunjima prepustite odlučivanje e, i da im vjerujete, a ne da pokušate nametnuti svoje vlastito mišljenje rumunjskom narodu. E, dragi kolege, uvjerena sam da e, svi imamo dobre preporuke za neke druge narode. Međutim, mislim također da svakom narodu trebamo prepustiti vlastite odluke e, i izbor i to po vlastitoj savjesti. Gospođo Keller, vi ste rekli da je mnogo e, Rumunja izašlo na cestu i da žele bolju vladu. Mislim da ste loše informirani o tome što je dobro vladanje, što je dobra vlada. Zato ću vam dati sada neke brojke pa da vidite o čemu se tu radi. Imamo gospodarski rast od preko 4%, e, deficit 2,92, e, nezaposlenost ispod 2% i investicije rastu za preko 10%. Mislim da to e, nešto govori o tome koliko vlada dobro radi. Neki kolege u Europskom parlamentu su nažalost nekako stvorili to mišljenje, e, ali ako želite ja vam mogu dati na raspolaganje kompletne brojke. Također vas mogu izvijestiti sve o tome što je rumunjska vlada učinila da bi Rumunji mogli bolje živjeti i da bi njihova zemlja imala dobro vodstvo možda e, biste mogli usporediti rezultate naše vlade s drugim zemljama i tada biste vidjeli da Rumunji imaju vladu koja zna e, koji su problemi s kojima se treba hvatati u koštac. Gospodin Baškaš me pitao zašto zašto e, se interes za boljim ujedinjenjem Europe e, nadomjestio interesom za razdvajanje Europe. Mislim da svi moramo raditi na tom pitanju, da svi moramo razmisliti što nas spaja, a manje gledati ono što nas razdvaja jer samo zajednički, samo jedinstveno i e, svi skupa možemo učiniti važne korake za Europsku uniju. Posebno bih zahvalila Marije Joao za, eh, na lijepim riječima. Susret u Sibiju će nam dati mogućnost da zajedno eh, stvorimo budućnost Europske unije i da zajedno planiramo sve korake. Ako želimo razgovarati o budućnosti, mislim da moramo razmišljati preko granica e, institucija, ali kroz institucije moramo pronalaziti e, najbolja rješenja za građane i za bolju budućnost svih građana Europske unije. Gospodine Hökmark, vlada se mora boriti protiv e, korupcije. Više puta sam već ponovila Amnestija se ne priprema kao pravni akt. Ja nemam nikakav plan u tom smjeru. Ne želimo nikoga braniti, želimo štititi samo svoje građane čija su prava bila pogažena. E, ja bih se jako veselila da kada govorimo o pravnoj državi, kada govorimo o pravosuđu, da se svi borimo protiv korupcije. Rumunjska vlada će to činiti, ali istovremeno mislim da ne smijemo zaboraviti prava onih građana koje treba štititi. Neki su građani zaključcima pravosuđa dovedeni u nepovoljan položaj i to kroz vijesti obavještajne službe i kroz djelovanje pravosuđa. Ljudi koji danas glasno govore da se bore protiv korupcije, da se bore za pravnu državu, mnogi od njih zapravo žele nešto pomesti pod tepih. Žele e, sakriti ono što se u Rumunjskoj doista dogodilo i što je bio sastavni dio onog prošlog sustava koji je uvijek gazio ljudska prava. Gospodine Marinesku, vaš stav prema vladi Rumunjske nije opravdan. Vi ste rekli da je bilo napada iz moje stranke PSD i iz Aldea protiv pravosuđa. Ja se ne mogu sjetiti ničega takvog. Ne mislim da bi bilo koji Rumunj ikada mogao reći da je rumunjska vlada donijela odluku protiv pravosuđa. Sva područja pravosuđa su predmet usuglašavanja u parlamentu, a rumunjski parlament je izraz glasa, odraz glasa rumunskih građana. Također ste govorili o europskim fondovima. Mislim da ste više govorili o tehnokratskom načinu upravljanja Tehnokratske vlade e, su napravile svoj dio, a mi smo e, popravili e, postotak sredstava koje smo uspjeli povući iz Europske unije. Što se tiče poljoprivrede, iz fondova povlačimo oko 24%, mi se bližimo tu europskom prosjeku. Dokazali smo da u gospodarstvu imamo vrlo dobre rezultate, a to je posljedica mjera koje smo donijeli i to usprkos onim odlukama e, koje su neki zastupnici ovdje donosili protiv svoje vlastite zemlje. Gospođa Breso, teritorijalni integritet je važan. Postoje seoska, gradska područja, brdska područja. Mi ćemo e, vrlo rado primiti sve prijedloge koje imate i staviti ih e, na svoj dnevni red. Također čuli smo da će sada 20 milijuna mladih prvi puta glasati na europskim izborima. Pitali ste me što ćemo učiniti da oni doista dođu i glasuju. Moramo im po prvi puta pokazati da e, imamo rješenja za njih. Moramo im pokazati da naše rasprave nisu rasprave između političkih grupacija, naše svađe, među političarima, nego moramo pokazati da tražimo rješenja i da uvijek nastojimo naći e, rješenja za građane. Građani moraju e, vidjeti gdje su rješenja njihovih problema. Ja vjerujem da ćemo ostvariti međusobno povjerenje, vjerujem da ćemo zajedno postići mnogo. E, imam povjerenja u zastupnike Europskog parlamenta i u komisiju i u vijeće i e, vjerujem da ćemo u sljedećih šest mjeseci naći odgovore na e, pitanja koja očekuje onih 20 milijuna mladih i 500 milijuna građana Europe. Gospođa Jaroka, nadam se da se e, ne varam, da nisam krivo izgovorila vaše ime. E, govorili smo o tome e, da smo siromašna država i da moramo učiniti nešto da to promijenimo. Prošle godine smo učinili upravo to. Podigli smo razinu blagostanja u zemlji. Kroz gospodarske mjere Pokušali smo naći prave gospodarske mjere, e, podizanje mirovina, plaća, pogotovo za liječnike, stručno osoblje, e, učitelje. E, to su sve bile važne mjere. Uložili smo i u osobe s poteškoćama i u manje sredine. Vidjeli smo što sve moramo učiniti da prevladamo siromaštvo. I moramo se na tim pitanjima naći i na razini Europske unije. I još posljednje pitanje na koje želim ovdje dati odgovor su zapravo optužbe. Dugo sam razmišljala trebam li uopće odgovarati ili ne, ali mislim da građani su u stanju razlikovati e, pozitivan i negativan pristup. Gospodine Preda, rumunjska vlada i rumunjska premijerka ne kritiziraju Europski parlament